Good afternoon, um, everybody. Welcome. Uh, Dobar dan svima. Dobrodošli na naš popodnevni dio današnjeg sastanka. Prije samog početka zamolit ću sve vas da stavite slušalice jer prevoditelji imaju poruku za vas. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je već treći tjedan u tijeku radnopravni spor Europskog parlamenta koja im je jednostrano nametnula nove uvjete rada. Unatoč brojnim ustupcima s naše strane uprava nas nije ni pokušala kontaktirati kako bismo riješili spor. U mnogim kabinama na ovom sastanku prevoditeljima je uvedena radna obaveza, stoga su primorani raditi. Radi solidarnosti u trenutku kad se prema našem uvjerenju krše prava prevoditelja na štrajk te se diskriminiraju neki jezici i zastupnici, Ostale kabine odlučile su odustati od prekida rada koji je bio predviđen za danas. Zbog toga vas sa žaljenjem obavještavamo da nećemo raditi preko prekovremeno te da će prevođenje prestati točno u 17 sati. Hvala na pažnji. Kao što sam rekla tijekom jutra, nadam se da će prevoditelji naći rješenje koje će biti dobro za sve. To znači da sada možemo započeti sa našim saslušanjem. o vrlo važnoj temi za naš odbor, a to je bavljenje nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poslovnih korisnika. Nadalje ćemo govoriti B2B e, na internetu i pozdravljam e, sve naše goste i pozdravljam i one koji nas e, prate preko interneta, jer se ovo prenosi upravo internetom u živo. Dakle, to je vrlo važna tema za naš odbor. E, tu se radi i o poslovnim subjektima i o potrošačima, budući da smo mi odbor koji se bavi upravo i tržištem i zaštitom potrošača e, imamo dakle ovdje obe strane koje su zainteresirane i nadamo se da ćemo i za jednu i za drugu stranu naći dobra rješenja. Mm, suočeni smo uistinu sa velikim izazovima, e, pogotovo kada govorimo o online platformi i odnosima između poslovnih korisnika, dakle business to business, B2B. Kratko bih vam sada predstavila naše paneliste. Evo, opet se vidimo, bili ste ovdje tijekom saslušanja koje smo imali ujutro. Gospodin Werner Šteng, e, koji upravo je voditelj jedinice za e-trgovinu i platforme iz glavne uprave Connect. Imamo gospodina Davida price e, koji je pravni direktor za Search iz google -a. Nadalje imamo predstavnika ibe to je gospodin Samuel Laurin Kari, e, zatim gospodin Lohbiler koji predstavlja Booking.com, onda imamo gospodina De Bahana koji predstavlja Hotrek i na samom kraju, ali ne manje bitno, imamo gospođu Bermeho koja predstavlja Španjolsku, Španjolsko udruženje malih i srednjih poduzeća i startupova. Evo sve vas uistinu najsrdačnije pozdravljam. I zamolila bih vas da nam sad iznesete vaše prezentacije, vaše komentare. Imate svi po pet minuta maksimalno. Gospodin Štenk, evo započet ćemo s vama. Izvolite. Hvala lijepa i dobar dan svima. Zahvaljujem i na tome što ste organizirali ovako događanje. A pet minuta je uistinu jedan izazov e, da kažem sve što trebamo. Dakle, ono što je tu bilo bitno za sam početak je da su platforme dobre za gospodarstvo, za potrošače, za naše jedinstveno digitalno tržište, tržište za same poslovne subjekte jer veliki broj prekogranične trgovine koji se danas odvija na jedinstvenom digitalnom tržištu ne bi uopće funkcionirao kada ne bi imali sva ta digitalna mjesta za trgovinu. Kada malo proučimo e, našu studiju učinka vezanu uz ovu temu, Trebamo reći da je jasno da online platforme su postale nekako glavne kada govorimo o pristupu čitavom nizu segmenata tržišta, i imaju istinu velike prednosti kroz to umrežavanje. E, sve je to i na pozitivan i na negativan način dovelo do određene ovisnosti e, manjih poslovnih subjekata koje su sve ovisnije o tim platformama kako bi došle do svojih potrošača i tu dakle imamo onda to pitanje moći koje se javlja i male, velike platforme. E, ali nije to samo e, stvar e, veličine. Problemi koji smo mi identificirali i koji smo vidjeli kroz našu studiju učinka se reflektiraju u našem prijedlogu. Par praksi uistinu mogu biti vrlo štetne, kada govorimo recimo o uvjetima poslovanja koje se unilateralno nameću i često se mijenjaju bez prethodnog obavještavanja, e, uklanjanje web stranice s indeksa e, tražilice e, zbog nekih navodnih kriminalnih aktivnosti i imamo čitav niz takvih praksi. Drugi sloj problema je nedostatak odgovarajućih pravnih sredstava tako da mali poslovni subjekti ne mogu naći neka brza i dobra rješenja za sebe, a imamo i rizik po jedinstveno digitalno tržište mm, i ako se ne pozabavimo problemima na isti način doći će do određene fragmentacije upravo tog našeg jedinstvenog tržišta. E, tu je čitav niz e, poslovnih korisnika i subjekata, e, četiri od njih, čak deset se već suočilo e, sa takvim praksama, dakle, a imamo nekih e, milijun takvih poslovnih subjekata, dakle, tu su stotine i stotine takvih slučajeva i stoga ovaj prijedlog e, ne da mijenjamo e, samo ekonomiju platformi kao takvih, već da svi oni koji koriste te platforme to mogu učiniti na jedan jednostavniji i lakši način, da se mogu koncentrirati upravo na svoje poslovanje, na svoje usluge i proizvode koje onda mogu nuditi potrošačima. Dakle, da nekako cijeli taj ekosustav funkcionira bolje nego što to čini danas. E, imamo u nacrtu e, ove uredbe, neke odredbe, dakle da postoje, e, da mora postojati vrlo jasna situacija kada govorimo o uvjetima. E, ako se oni mijenjaju, barem se 15 dana naprijed mora potrošača obavijestiti, morate e, točno navesti zašto nekoga uklanjate, odnosno zašto uklanjate web stranicu s indeksa tražilice, jer onda kad imate argumente onda to možete i pobijati i važna je transparentnost kada govorimo o rankingu, o tom različitom e, tretmanu u pogledu dakle korištenja podataka, pristupu e, podacima i onda imamo opet e, to pitanje mogućnosti žalbe i pravnog lijeka koji možete koristiti. Dakle, to je ono što imamo u uredbi, možda čisto nešto o području primjene, budući da se radi o internetu, radi se dakle E, od različitim uslugama informatičkih društava, dakle posreduje se i tu imamo i ugovorne odnose Dakle, radi se o iniciranju transakcija. Nisu to samo platforme gdje potrošač e, odmah potpiše neki ugovor e, kad e, kupi neke knjige ili rezervira hotel, već se može raditi isto tako tim uslugama posredovanja kako bi potrošači bili uopće svjesni da postoje neki poslovni subjekti i onda oni mogu tamo otići i tamo zaključiti ugovor zemljopisno gledajući Radi se o europskim poslovnim subjektima koji prodaju e, evropljanima. Tako to posredovanje se odvija u Europi, to je ono što je bitno. I na samom kraju postavili smo određeni observatori e, koji će pratiti e, kako se dvije stvari vezano uz ovaj prijedlog, dakle da se prati ta E, ekonomija platformi, pogotovo u područjima gdje smo se mi uistinu vezali samo na transparentnost kroz ovu uredbu. Tako da onda kreatori politika diljem Europe mogu shvatiti uopće kako to funkcionira, o kojim se tu pitanjima radi i kako mogu politike uopće utjecati. Evo pet minuta <laughs> i rado ću odgovoriti na vaša daljna pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Naš drugi govornik je gospodin Price iz Google. Izvolite. Hvala lijepa. Moja uloga u Google je da ja radim na searchu. Što to znači? Da sam ja pravni savjetnik i možemo reći odnosno vrsta, vrsta oficira za vezu koja je Dakle, moja stručnost se odnosi na tome da se bavim e, provedbom e, prava i sa samim aspektom dakle nas kao tražilice, dakle search. I u tom smislu onda kasnije mogu odgovoriti na neka vaša pitanja. Vjerojatno ima smisla da kratko započnem sa jednim tehničkim uvodom na taj način kako funkcionira Google Search i onda se mogu opet referirati na to kad se pojave pitanja. I čisto da vam postavim jedan opći kontekst način kako Google eh, Search i neke druge tražilice funkcioniraju. Eh, jedan proces koji se odvija u tri koraka. Eh, dakle, mi smo na webu, imamo indeks i, i onda pružamo određenu listu rezultata s obzirom na prestraživanje i na pitanja korisnika. Prvi korak, web crawling, je gdje pokušamo otkriti što postoji na webu. Dakle, imaju neke elementi koji su nam već poznati, tražimo određene linkove nekih sajtova, to povezujemo s drugim, onda idemo na sljedeće linkove, e, skidamo taj e, sadržaj koji pronalazimo na tim e, web stranicama i tako možete ići koliko god želite. Imamo 130 trilijuna različitih web stranica i ako sad pokušate otkriti što je na svima njima, to može trajati tijekom cijelog životnog vijeka neke tvrtke. Bitno je da dok mi tako e, pretražujemo, mm, kao što vi pretražujete web, dakle na vašem e, pretraživaču i mi to tako činimo. Vi odete na neku stranicu, niste baš e, svjesni toga i onda vidite različite linkove koje pratite. Mi isto to radimo samo u, u puno većem opsegu i onda ono što mi dobijemo mi zapakiramo na određeni način da naš sustav može tome brzo e, pristupiti kada neki korisnik to traži. Dakle, želimo dati rezultate što brže možemo. Tako da je vrlo važno da puno toga pripremimo kako bismo mogli dobro odreagirati kada je to potrebno. I na kraju ono što je jako bitno je taj zadatak da imamo određeno rankiranje rezultata za korisnike. Dakle, kada korisnici prezdražuju, imaju neko pitanje, većinom nam pošalju, odnosno recimo 15% nam pošalju neko pitanje o nečemu što mi nikada nismo vidjeli. Dakle, moramo brzo identificirati i vidjeti gdje mogu biti odgovori za to. Možemo imati neke ključeve signale gdje pokušavamo onda vidjeti i što brže odgovoriti na to pitanje. Taj proces e, razvoja tog rankinga je nešto što je tehnički vrlo složeno, tu se puno toga mora uložiti, tu su stotine tisuća eksperimentalnih koraka koje mi moramo poduzeti gdje to se sve onda testira i opet se testira, gledamo s obzirom na cjelokupni promet i puno vremena potrošimo na to da mjerimo učinak toga što smo mi učinili, da vidimo kako bismo osigurali da naši korisnici uistinu mogu dobiti e, koristan sadržaj. Jedna kratka rasprava o samoj provedbi e, uredbe i vezano s Google Search. Mi u uredbi vidimo jedan zahtjev za transparentnošću, pogotovo kada govorimo o tom procesu rankinga i mi mislimo da je transparentnost nešto što je vrlo važno i za nas kako bi naši korisnici i cjelokupna webmaster zajednica znala e, što mi radimo e, kada izgrađujemo search. I na različite načine pokušavamo stvariti tu transparentnost. E, na našem web stranici možete vidjeti opisan taj proces e, i te algoritme u detalje. E, imamo i određene smjernice koje upravo koristimo, koji je jedan dokument koji je dio e, našeg testiranja i procjenjivanja tijekom pretrage. Htjeli smo u jedan razumljiv tekst pretočiti ono što bi mi u stvari trebali raditi. Taj dokument u stvari postavlja e, cilj e, onoga što mi želimo postići. Vrlo brzo kada govorimo o ovoj uredbi o Google, nešto što nas tu brine u pogledu ove uredbe je prije svega povezano sa ovim e, takozvanim procesom collective action gdje možemo dovesti situaciju dakle da sud procjenjuje ovu obvezu e, transparentnosti koja je navedena u uredbi. Zašto nas to brine? Kako bismo osigurali da je taj proces uistinu transparentan u pogledu identiteta organizacija kojima se dozvoljava je podizanje takvih tužbi, dakle, e, koji je njihov interes da uopće rade to, i čisto ta određena temeljna nelagoda u pogledu toga da sud procjenjuje tako nešto, a to je jedna relativno nova uredba. Dakle, ono što nas brine, dakle, mislimo da ovi koraci u pogledu transparentnosti e, u uistinu već idu dosta vrlo daleko u tom smislu da se ispune ovi ciljevi. Međutim, ova uredba bi uvela određenu nesigurnost u pogledu toga da li smo mi sukladni s tim tekstom ili ne, barem što se tiče nakladnog e, tumačenja suda. Evo to je ono što nas najviše brine i naravno rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Laurin Kari, eBay. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam što ste pozvali IVE, što možemo sudjelovati u ovom razgovoru. A, I <laughs> što ste to organizirali tijekom utakmice između Japana i Kolumbija, ne neke važnije nogometne utakmice. Iskoristit ću svojih e, pet minuta kako bi tri točke iznio. Točka broj jedan bi bila to da su platforme ključni alat e, koji pomažu dakle malim tvrtkama u pogledu poslovanja. Recimo eBay je upravo jedna takva usluga posredovanja. Pokriveni smo ovom uredbom koje razgovaramo. 95. smo započeli u vrijeme kad i nije postojao nikakav komercijalni internet. I naš osnivač je imao tu ideju da otvorimo e, jednu otvorenu e, tržnicu, tako reći, gdje će svi moći sudjelovati u toj međunarodnoj trgovini. Kad smo započeli, odnosno kad je on započeo sa platformom, problem je bio da su e, dakle, male tvrtke trebali imati istu pristup kao i velike tvrtke. I on je otvorio platformu kao prvo za mala i srednja poduzeća i za potrošače i za velike tvrtke, da bi svi mogli imati iste mogućnosti, svi mogu sudjelovati. Ono što se dogodilo u narednih 20 godina e, da smo sa C2C prešli na B2C. Tako da je većinom sad naše poslovanje B2C, dakle elektroničko poslovanje orientirano prema kupcu. Dakle, naša platforma dominantno koriste mali e, tvrtke da bi došli do e, globalnih kupaca, odnosno potrošača, dakle potrošača na globalnoj razini. Što to znači? Da se promijenio cijeli poslovni model. 20 godina unatrag jedini način kako ste mogli sudjelovati e, je bilo dakle, da budete dijelom skruna lanca neke veće tvrtke, a sad možete od prvog dana biti globalni igrač i to je ono što je važno kod ove promjene platforme. eBay je jedna platforma koja e, od naših provizija u pogledu transakcija e, zarađuje svoje prihode. Jedino što mi radimo, mi stvaramo tehnologiju koja povezuje kupca i prodavača. Dakle, mi smo ta e, poveznica i da se to odvija što je lakše moguće. Budući da je taj naš model prihoda vezan uz e, naknade za transakcije, to znači da je i mi e, zarađujemo, zarađuju i manje tvrtke. Na taj način smo određeni predstavnik nekih malih tvrtki koje mogu na taj način iskoristiti digitalnu ekonomiju. Točka broj dva, e, treba se stvoriti dakle, je e, dobar okvir za te platforme, bilo da se radi o uslugama ili e-trgovini ili pristupu informacijama ili nekakvim socijalnim interakcijama platforme e, su sada određeni facilitator svih tih aktivnosti na internetu. Međutim, postoje sada problemi s kojima su suočeni manja poduzeća ako prodaju online. Ako pitate e, naše koji su prodaju na naše platforme koji su njihovi najveći problemi s kojima su suočeni oni će veći da, da je to recimo probleme PDV i pravila za zaštitu e, potrošača e, koja ispričavaju da sudjeluju E, isto tako postoje određene ugovorna ograničenja, recimo dobavljači će dakle, ograničiti malo pradaju e, da pristupe platformi i tako prodaju kupcu. Dakle, kad se pozabavimo sada ovim okvirom za platforme, treba to učiniti na način da se omogući svima da sudjeluje. Točka broj tri je da su platforme uistinu međusobno razlikuju. Tako da imate platforme koje omogućavaju razmjenu pogledu usluga, onda imate razmjenu dobara, e, one koje se međusobno natječu, koje se natječu sa samim korisnicima e, i imate one platforme koje su bolje za veće ili male poslovne subjekte. Dakle, kad govorimo o uredbi i treba se posebno pozabaviti tim izazovima s kojima su suočeni poslovni subjekti, odnosno korisnici. I na kraju bih želio reći da kako bi imali učinkovitu platformu i taj sustav, bitno je imati na umu dva načela. S jedne strane dozvoliti malim i srednjim poduzećima da sudjeluju i da se uspješno natječu sa većim e, tvrtkama s druge strane, platforme bi trebali stvoriti određenu ravnotežu e, e, na tržištu, dakle i za jednu i za drugu stranu. Evo ću vam primjer ovo kasnijeg kad zamislite recimo o stvarima koje je zabranjeno prodavati na platformi, ako ste tu recimo jako strogi, ako postoje neka vremenska ograničenja koja se moraju poštivati e, i, recimo ako uvodite neke promjene u pogledu mogućih ograničenja, možete vršiti situaciji gdje jedna E, platforma neće moći pravovremeno reagirati e, u pogledu određenih e, proizvoda koji su loši koji bi recimo trebalo ukloniti sa tržišta. Dakle, moramo imati u umu neka ključna načela. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Loh Biler iz Booking.com. Izvolite. Hvala, dobar dan. Imao sam neke slajdove, je li moguće e, slajdove staviti na pano? Hvala. Zahvaljujem što ste me pozvali na sastanak. E, dobar dan još jednom. Ja predstavljam Booking.com, ali također želim reći da sam član uprave e, Europske udruge za putovanja i također govorim u ime te udruge. Booking.com je europska tvrtka koja je osnovana u Amsterdamu 1996. Od samog početka misija je bila da se internet koristi, da se tehnologije koriste kako bi putnici i pružatelji smještaja spoje Nismo imali web stranicu u početku i nekada smo skenirali slike, uploadali i e, svakoga jutra smo imali faksom slanje dostupnosti smještaja u pojedinim objektima. E, tako da je faza e, tada bila drugačija od današnje faze koje se nalazimo. U 20 godina smo se razvili, neću sada iznositi sve statistike i brojke, ali smo ponisni na to što imamo 200 ureda u cijelom svijetu i cilj ovih ureda je to da budemo što bliži našim poslovnim partnerima. E, tržište putovanja je još uvijek fragmentirano i kompleksno E, to je kratak pregled situacije. Male mali e, bed and breakfast objekti koji su u vlasništvu obitelji, imamo i također veće hotele, a negdje između imate online e, putničke agencije kao što je Booking.com. Udio svih rezervacija je 25%, na sve ovisi o tržištu, ali to je otprilike udio OTA koji svi pokrivaju zajedno. Glavni faktor e, distinkcije je to da ako imate objekt, možete imati direktnu i indirektnu distribuciju i možete imati online i offline distribuciju. Mislim da su to dva važna kriterija koja treba sagledati i za svaki kriterij ima raznih načina kako možete koristiti ove kanale. Kako to funkcionira u praksi? Kroz naše usluge mi stvaramo vrijednost za potrošače što se tiče transparentnosti izbora, jednostavnosti e, izbora bukiranja, pružanja usluge i također stvaramo vrijednost za poslovne partnere koje nude smještaj. To je platforma koja spaja dvije strane i u interesu nam je da sadržavamo dobre odnose s jednom i drugom stranom koju spajamo. Danas ćemo se koncentrirati na odnos između platforme i tvrtke, tvrtki. E, da vidimo kako to izgleda. Booking djeluje na bazi e, modela agencije, tako da mi ne kupujemo niti prodajemo, nego kao što su drugi rekli, mi smo platforma koja spaja ponudu i potražnju i stvaramo distribucijski kanal koji je troškovno e, pristupačan, i povoljan i to je dobro za naše poslovne partnere. To je jako važno, pogotovo za male pružatelje smještaja. Oni mogu biti konkurentniji u digitalnom svijetu. Imamo potpunu kontrolu e, broja soba, kategorije, e, po kojoj cijeni e, politika otkazivanja. A ponuditelj može mijenjati sve te faktore u svakom trenutku. Nemamo ekskluzivnost, nemamo minimalni broj rezerviranih soba. Prednosti za naše poslovne partnere su sljedeće. Kao što smo rekli, mi imamo e, rizik e, većih investicija u ovom novom tržištu koji se tako smanjuje i imamo tehnološku inovaciju u IT infrastrukturi. Osim toga, e, bed i breakfast objekti i drugi postaju vidljivi u cijelom svijetu. Evo nekoliko brojki Imamo gotovo 4000 zaposlenika u cijelom svijetu, a jedinim je posao to da pomažu našim poslovnim partnerima svakoga dana, da povećaju njihov e, broj gostiju i to u mnogim jezicima. To su osobe koje su vrlo relevantne za nas. Imamo 3500 događaja u cijelom svijetu, 70 događaja svakoga tjedna s našim poslovnim partnerima i 800 webinara za naše partnere. Sve to kako bismo im pomogli povećati njihove prihode koje ostvaruju kroz Booking.com. Evo nekoliko informacija iz e, stranice gdje se logirate. Ako ste vi vlasnik smještaja, želite surađivati sa Booking.comom, jedna od prvih stvari koja morate učiniti je to da osiguram da prihvatite našu politiku transparentnosti. E, to je e, primjer Amsterdama od 15%, ali vi možete promijeniti to ovisno o vašoj IP adresi gdje se logirate. Mi ovdje govorimo o Google search i optimizaciji pretraživanja. Kad je riječ o e, rangiranju, imamo ovdje uključene razne faktore. E, rangiranje se personalizira, to je dinamičan proces i vrlo je važno da imamo i alternativni e, ranking koji može deaktivirati drugi. To je slika ekrana koju dobivate. E, uvjeti pružanja usluge su ovdje navedeni. A mi vjerujemo da smo u skladu sa zahtjevima prijedloga e, što se tiče glavnih parametara koji utječu na rangiranje, ali e, mislimo i da djelujemo u skladu sa zahtjevima poslovnih partnera. Što se tiče dijeljena. Naši partneri koriste i ekstranet, oni imaju i pristup analitici i mislim da grubi podaci nisu uvijek korisni i mm, naši korisnici dobivaju podatke o mm, dobivenim uslugama od nas i nekoliko stvari koje su vezane uz prvu fazu, ali htio bih se ovdje osvrnuti na prijedlog. Trebamo pojasniti neke definicije u ovom e, prijedlogu i to iz dva razloga jer jasne definicije će pomoći platformama da budu u skladu sa zahtjevom budućnosti, ali ćemo izbjeći zloporabu sustava. Evo primjera, članak 9. unutarnja žalba. Nije nam jasno kako ćete vi definirati pritužbu, odnosno žalbu. Kad imate šest milijuna partnera u pruženju smještenih usluga, e, trebate vrlo jasnu definiciju jer žalba može biti sve ili ništa e, moramo imati startnu poziciju koja će biti jednaka između e, usluga posredovanja i velikih ponuditelja odnosno prodavača, svi trebaju biti konkurentni u istom području. Ne smijemo e, miješati P2B i P2C aspekte, oni su vrlo slični, ali nisu jednaki. Što se tiče članka 8. informacije trebaju biti dostupne općoj javnosti, ali bih rekao kad govorimo o P2B dovoljno je ako e, to ograničimo na našu interakciju s poslovnim korisnicima. Posljednje što želim reći je to što trebamo biti otvoreni i ne bismo se trebali uplitati sa eh, stvarima koje se odlučuju drugdje. Na primjer, online eh, putni, putno tržište i takozvani MFN-ovi. I trebamo svakako procjenu učinka komisije za ovaj prijedlog jer ne bismo trebali imati rezultate koji će biti u neskladu sa pravom Europske unije. Ne smijemo otvarati Pandorinu kutiju. I posljednje što želim reći, prijedlog komisije je e, nastojanje, i to vrlo razumno, da se zaustave nepoštene prakse i e, bilo što što nije u vezi sa područjem primjene moglo bi zaustaviti inovaciju u vrlo agilnom okruženju koje se brzo mijenja. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Debaren iz udruženja Hotrek. Hvala predsjedateljice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, predstavnici komisije, dame i gospodo. Dozvolite mi da vam kao prvo zahvalim što ste me pozorno na ovaj sastanak. Siguran sam da ćete shvatiti da nemamo isto stajalište kao naši kolege s platforme. Kao prvo čast mi je i velika odgovornost što danas ovdje predstavljam 2000 200 tisuća hotela i milijuna restorana, 91% od njih su mikro tvrtke koje nude 11 milijuna radnih mjesta našoj ekonomiji. Nacrt ove uredbe Europske komisije je svakako prvi korak u pravom smjeru kako bi se zaštitili mali i veći poduzetnici od velikih tvrtki, a to e, znači i godine rada Hotreka u promociji svojih mjerila poštenih praksi. Prije nego što se koncentriram na poslovni aspekt u svojim slajdovima, dozvolite mi da nešto kažem e, o potrošačima, e, o poticanju onoga što treba izbjegavati u budućnosti. Mislim da je u posljednjih 24 sata E, mnogi od vas su nešto bukirali i nitko se nije osjećao pod pritiskom, ali nacionalni e, kodeksi su tražili specifikaciju web stranica i tražili su jednostavne mehanizme žalbe koji bi mogli zaustaviti nepoštene prakse. Zastupnici Europskog parlamenta bave se digitalnim svijetom, tako da naši partneri su platforme i pozivamo ih na to da e, provode e, poštene prakse u korist potrošača. Rangiranje bi trebalo biti transparentno za tvrtke, pogotovo efekt e, samog rangiranja htio bih govoriti o nekim uvjetima koji su još uvijek neizbalansirani. E, Hotrek je napravio istraživanje i vidimo da postoje dvije platforme koje daju pristup tržištu na preko 200 e, tvrtki, a jedna kontrolira dvije trećine e, bookinga. 50% hotelijera kaže da Hotrak nudi usluge, uvjete koji ne bi prihvatili pojedinačno. 70% imaju sporove s online agencijama. Smatraju da nije fer mehanizam žalbe e, koji bi se trebao uspostaviti kroz ovu novu uredbu. Uvjeti se vrlo često nameću na e, bazi uzmi ili ostavi, a neke tvrtke ne mogu preživjeti bez platforme koje privlače većinu prometa koristeći brand hotela bez eksplicitnog pristanka e, poslovnog korisnika e, koji, kojemu je rizik to da bude maknut sa e, popisa a male tvrtke trebaju tražiti poštivanje njihovih prava. To se treba promijeniti. Zato imamo ovu na nacrt uredbe. Hotrek želi dati tri prijedloga a i e, također smjernicu. Prvo, kontrola poslovnog korisnika za vlastiti brend. E, sloboda, poduzetnička sloboda treba e, prevladati i tvrtke treba imati potpunu kontrolu nad vlastitim pravima intelektualnog vlasništva. Platforme ne bi trebale koristiti brendove hotela bez eksplicitne privole vlasnika. A to, na, prema našem sudu, treba se primjenjivati na platforme i pridružene programe, također s pravom poslovnih korisnika hotelijera da odluče e, se e, razdružiti iz web sajta. Drugo, pristup e, podataka e, gostiju. Poslovni korisnici bi trebali imati pristup takvim e, podacima na platformama. Odnos između korisnika i hotela ne bi trebao biti uvjetovan platformom kad je booking završen. I na taj način hoteli će moći bolje uslužiti klijenta. Treći prijedlog kontrola poslovnog korisnika za vlastitu distribuciju. Restrikcija za hotelijere postoji, mi znamo da je to izazov e, za naš odnos platformama. Hotelijeri ponekad žele drugačije uvjete i za njihove web stranice i to bi se trebalo zabraniti. Trebamo imati nove poslovne modele kako bi poticali konkurentnost. Taj pristup tržištu se već primjenjuje u Europskoj uniji i treba postati prevladavajući. Kao e, zaključak želim predložiti to da opis svih sankcija i kazni koje se primjenjuju na e, e, poduzetnike trebaju se jasno opisati i zato se treba praviti upućivanje na sve vrste restrikcija u ovoj uredbi. Poštovani zastupnici, eh, mm, mm, hoteljerstvo i ugostiteljstvo su važna industrija, a digitalna budućnost europske ekonomije, transparentnost su načela koje trebaju prevladati. Eh, pozdravljamo danji rad s vama i suradnju na pisanju ovog dokumenta koji će dati podršku stotinama tisuća malih i srednjih poduzeća koji sve više ovise o online platformama i nemojmo smijemo zaboraviti da su MSP-ovi okosnica europskog gospodarstva. Hvala na pažnji. Hvala vama. Posljednji govornik, gospođa Bermejo, predstavnica Španjolskog udruženja start-upova i mikropoduzeća. Imate riječ, izvolite. Thanks. Right. Thank you uh, Hvala. Zahvaljujem što ste nas pozvali na ovaj sastanak. Uh, vrlo je zanimljivo vidjeti kako se zakonodavstvo donosi. Prvo što želim reći je politički kontekst. Želim pisati politički kontekst, kako on izgleda za nas. To je za nas izazov, ono što se događa u Europi. Pozdravljamo ideju digitalnog jedinstvenog tržišta i novu uredbu koja se sada sastavlja u Europskoj uniji. Tu su dobre nakane, mi ih pozdravljamo. Odlično je to što će se pokušati regulirati ovaj sektor, tako da imamo ujednačenost u Europi, to je jako važno za nas, ali istovremeno e, to je malo previše za nas e, sva ta regulativa. E, opća uredba o zaštiti podataka, nove platforme. Za start-upove je gotovo nemoguće biti u korak sa svim ovim razvojima događaja koje se kojima je mjesto ovdje u Briselu. E, mi želimo biti sugovornici, ali nemamo resurse koje imaju na raspolaganju velike platforme ili druge kompanije, veliki hotelski lanci ili udruženja. Mi ta sredstva nemamo i pojedine tvrtke niti si ne mogu priuštiti biti e, sudionici u ovoj raspravi. I to ima posljedice. Ako nismo sudionici u ovoj raspravi, onda će se rasprava fokusirati na velike platforme. Ponekad e, uredbe ne uzimaju u obzir neke elemente koje mogu za nas biti štetni, a to je za nas jako važno. Činimo što možemo, ali vrlo je teško opstati sa toliko različitog zakonodavstva koje se tako brzo mijenja. Za start-upove je jako važno imati stabilni pravni okvir. Trebamo jasna pravila kako bismo bili u stanju koncentrirati se na inovacije koje se razvijaju. Zbog toga dolazi do pravne nesigurnosti i kako bismo dali povratnu informaciju o ovom e, komadu zakonodavstva, razgovarala sam s pravnicima i razgovarala sam sa raznim start-upovima. Jedna od stvari koje su mi pocrtali je to što startupovi teško, odnosno nikako ne e, poštuju neke odredbe zato što e, kad bi to radili ne bi mogli opstati na tržištu. Čak e, iako određena zakonska pravila su možda poštena, za nas e, je nemoguće poštivati sve i moramo dati prednost nekim odredbama. Sve se tako stalno mijenja, dodaju se nova pravila i zbog nas je situacija sve teža nemamo uopće vremena kako bismo e, prošli kroz svu tu novu regulativu. Na primjer, opća uredba za, o zaštiti podataka. Ona je sama po sebi pozitivna, ali mi se stalno moramo prilagođavati novim e, odredbama i to je jako teško. Sada dolazim do naše teme. Za nas je područje primjene ove e, uredbe preširoko. mi smo zaštićena strana, ali također smo strana koja treba poštivati odredbe, dakle govorimo ovdje o tržištu. Da li je smisleno sve staviti u isti koš? Jer balans potpuno mi pomiče. Mi smo kao neki developeri koji razvijaju nove aplikacije, ali trebali bismo biti više zaštićeni. E, to je vezano uz App Store. To je važno za aplikaciju, je ako aplikaciju maknete sa trgovine aplikacije, onda je to katastrofa. E, što se tiče tržišta, mnogi startupovi u Španjolskoj imaju platformu koja spaja, na primjer, zubare sa potencijalnim pacijentima ili klinike za e, kućne ljubimce sa vlasnicima kućnih ljubimaca. Što više vlasnika tvrtki imate kao klijente, to bolje, ali ne postoji balans između e, vlasnika tvrtki na ovoj platformi. Ako pokušate obraniti slabiju kariku u ovom lancu, onda će se balans potpuno pomaknuti. Vidjet ćemo da velike platforme imaju monopol, a manje platforme će se boriti kako bi bile konkurentne u odnosu na veće. Osim toga, što se tiče transparentnosti, mislimo da je jako važno biti u stanju zaštititi se od loših subjekata. U ovom tržištu gdje sam, o kojem sam prije govorila, mnogi vlasnici tvrtki uh, <coughs> unajmljuju subjekte koji će pisati eh, mm, lažne recenzije kako bi poboljšali vlastiti rating. što bolje su u stanju sami sebi skrojiti eh, ovaj E, ovu reputaciju, to bolje za njih. Ali zapravo onda ovo rangiranje nije vjerodostojno, to je nešto u što ne možete vjerovati zbog ovakvih subjekata koji lažiraju rezultate. E, a vlasnici tvrtki zapravo primjenjuju loše prakse. Trebamo veću fleksibilnost i moramo biti sigurni to da transparentnost E, nas ne ugrozi previše, tako da e, unajmljeni e, sastavljači recenzija ne ugroze našu poziciju. Mi smatramo da je točka 2b u ovom prijedlogu prilično konfuzna. Nismo shvatili trebamo li mi platformi reći neke informacije, trebamo li platformu obavijestiti o podacima koje imamo o e, klijentima ili ne, ne znamo što to znači. Evo hvala, moje vrijeme isteklo. E, hvala i vama. E, hvala vam što ste nam predstavili svoje stajalište. Sada ću dati riječ zastupnicima. Krista Šaldemoze ima prva riječ, ona bila izvjestiteljica na ovu temu u Europskom parlamentu. Hvala vam i zahvaljujem svima na vrlo zanimljivim izlaganjima. Na samom početku moram istaknuti da doista pozdravljam ovaj prijedlog komisije. Mislim da je dobra stvar da smo ga dobili. E, ja se radujem daljem radu na tom prijedlogu. Možda ćemo ga malo izmijeniti ili poboljšati, vidjet ćemo. Htjela bih također reći da se još nisam opredijelila oko toga koje ću izmjene predložiti, tako da mi je bilo zanimljivo čuti od vas što se može učiniti, gdje su glavni problemi i što daje dobre rezultate. Ako mi dopustite, imat ću nekoliko pitanja. Prvo pitanje je upućeno gospodinu Price iz Google-a. Rekli ste da niste baš zadovoljni kolektivnim tužbama. E, to me pomalo iznenađuje jer sam mislila da su Sjedinjene države da prednjače u svijetu u, kada je riječ o kolektivnim tužbama. E, možete li nam možda reći e, što mi možemo naučiti iz SAD-a kako bi naš sustav bolje funkcionirao ili kako bi profunkcionirao? Zatim pitanje za eBay. E, vaša prezentacija mi je bila također vrlo zanimljiva. Ja sam pratila vaše izmjene tijekom godina e, kada je riječ o potrošačima pa poslovnim subjektima. I zanima me radite li na proizvodnji proizvoda, hoće li doći do takvih promjena, ako to već niste učinili i ako vam je to u planu, kako će se to odraziti na vaše korisnike, dakle na poslovne subjekte koji prodaju proizvode na vašem, eh, vašoj platformi. Booking.com, eh, pretpostavljam da su svi u ovoj dvorani koristili vaše usluge, ja svakako jesam. Moj 15-godišnji eh, sin me neki dan pitao, nismo razgovarali o ovom zakonskom prijedlogu, ali pitao me je li istina da dok ja gledam ovaj hotel, da ga tako velik broj drugih ljudi također da gleda. E, ja sam rekla, odgovorila sam mu da ne znam, ali da nije loše da ima kritičan stav prema tome. Tako da me zapravo zanima kako to funkcionira. Uistinu bih htjela samo bolje razumjeti način funkcioniranja. Također ste kazali da imate vrlo dobre odnose sa korisnicima i potrošačima i poslovnim korisnicima. Sada ovdje je naglasak više na poslovnim korisnicima. Mislite li da hoteli i manji moteli imaju mogućnost, naime da imaju e, mogućnost da se ne oglašavaju, da li bi i dalje koristili vaše usluge ili pak mislite da imate neku vrstu monopola i da ukoliko oni žele oglašavati svoje sobe moraju koristiti vašu platformu. E, zanima me kako vi gledate na to, ako mi možete otvoreno odgovoriti? E, u slučaju spora e, s nekim od korisnika, mislim na hotele, primjerice, što se u tom slučaju događa? E, ako mislite da oni ne ispunjavaju pravila, hoće li biti stavljeni niže na rang listu? Zanima me kako to funkcionira. Što se tiče španjolskog udruženja, e, da shvaćam da je teško pratiti na čemu mi radimo ovdje u Briselu, ali mislim da bi dobar savjet bio da stupite u kontakt sa španjolskim zastupnicima u Europskom parlamentu, vjerojatno ćete lakše s njima stupiti u kontakt i možda vam mogu pomoći ako naiđete na neke poteškoće. Ono što mi ovdje pokušavamo postići jest da dobijemo zakonske propise koji će olakšati startupovima izlazak na tržište i korištenje platforme da se pritom ne moraju bojati da će ih e, da će biti u nepovoljnijem položaju od strane velikih igrača. Ja se nadam da će ovo zakonodavstvo e, pomoći u tome. Prije nego što vam ponovno dam riječ, htjela bih svima vama i ostalima koji su prisutni u dvorani, a koji nisu imali priliku održati prezentacije, da mi je, da nisam bilo u mogućnosti da se sastanem sa svima vama, ali slobodno mi možete proslijediti svoje ideje i konkretne prijedloge za poboljšanje ovoga prijedloga. Ja ću sve pročitati, e, obećajem da ću sve pročitati, iako možda neću sve uzeti u obzir, tako da mi slobodno to možete proslijediti i moram samo reći da sam ja možda e, na strani manjih poduzetnika, tako da e, će možda biti možda je teže raditi na uravnotežen način sa velikim platformama. Vi imate snažniji položaj na tržištu e, i hvala vam još jedan put. Hvala Marko Hvala. Kao prvo dozvolite mi da se zahvalim izvjestiteljima, odnosno našim gostima, zato što je ovo područje prilično komplicirano teško je suočiti se s poteškoćama u njemu, a to kažem i kao korisnik koji stalno prati situaciju potrošača. Postoji rizik stvaranja monopola u ovom sektoru. Taj rizik stvarno velik, a mi kao zakonodavci za nas postoji rizik da stvorimo odredbe koje će e, teorijski biti e, prihvatljiva, ali ta pravila mogu stvarati dodatne troškove opterećenja, posebice za mala i srednja poduzeća, za manje subjekte u odnosu na velike igrače koji se mogu lakše prilagođavati novim uvjetima. Ja vas također pozivam na to da nas obavijestite o poteškoćama i o strahovima koje imate. A htio bih svakako čuti i vaše mišljenje kako bih bolje shvatio kako mi možemo zajamčiti transparentnost e, i bolji odnos između različitih subjekata, kako možemo zaštititi osobne podatke, zato što znamo da je danas kontrola nad informacijama ono što daje moć, a sve to uz pogodovanje manjim igračima, manjim tvrtkama, i kako bismo omogućili krajnjem korisniku da ima širu mogućnost izbora. Hvala. Uh, Hvala. Evelyn U redu, onda imam i ja jedno pitanje. E, pitanje je upućeno svima, dakle nikome konkretno, vi ćete možda imati neku ideju o tome. E, kada je riječ o online platformama e, za poslovne korisnike, još uvijek ima dosta nejasnoća u tom području. Daću vam nekoliko primjera. Na primjer, kod bookinga, e, kad sam pitala može li se platiti da se dođe više na rang listu, nisam dobila nikakav odgovor ponovila sam to pitanje više puta i na kraju su mi odgovorili potvrdno, dakle da je to moguće. E, ne znam zašto se ne može to izravno priznati, tako da svi znaju da je to jedna mogućnost, dakle uko se plati novac da se dobije više mjesto na rang ljestvici. Zatim iz e, Hotraka kažu da žele, Hotraka kažu da žele pristup podacima ali ja sam osobno e, imala sljedeće iskustvo kada sam pokušala napraviti rezervaciju preko platforme. Hotel u kojemu sam rezervirala smještaj preko platforme nazvao me da me pita želim li e, da mi daju e, bolju sobu. Tako da oni očito imaju podatke, tu mi nije sasvim jasna situacija. Nadalje, E, neka od ovih pitanja bi se mogla lako riješiti, kako mi se čini. Dakle, sada kada pretražujete Google, jasno je da su neki od rezultata pretraživanja, da je to oglašavanje. E, žao mi je da se takva pojašnjenja mogu dobiti tek nakon određenih pritužbi mislim da je u interesu samih poslovnih korisnika da situacija bude jasna i da budu jasni prema svima. Tako da evo, to bi bilo moje pitanje koje se tiče tih nejasnoća. Julia, imaš li pitanje? za nekoliko trenutaka u redu. Sjajno. Onda ponovno dajem riječ našim panelistima možda bi svatko od vas mogao odgovoriti na neka od pitanja. Hvala lijepo. Uh, dakle, što se tiče pitanja koje je meni upućeno o kolektivnoj tužbi, ja sam inače studirao pravo u Americi, tako da vam mogu nešto kratko reći o postupku kolektivnih tužbi u SAD-u, dakle temeljem e, građanskog, e, propisa o građanskom postupku, o parničnom postupku u SAD-u, moguće je da netko, e, dakle, ne samo u svoje ime, nego u ime, dakle, više tužitelja uputi tužbu sudu na primjer, ako ste kupili automobil koji ima neke nepravilnosti, a ima još sto takvih korisnika, vi možete e, pokrenuti takav postupak e, kolektivne tužbe, budući da se onda kolektivno traži naknada štete i to putem jedne, jednog parničnog postupka. Ono što je važno naglasiti u tom e, procesu jest da američki sudovi na samom početku, dakle ulaganja tužbe, analiziraju je li tužitelj uistinu reprezentativan za e, sve ostale tužitelje koje predstavlja, jesu li tu isti navodi u pitanju ili taj tužitelj ima neke svoje vlastite partikularne interese, što bi značilo da možda nije najbolji predstavnik svih ostalih sudionika u tom postupku kolektivne tužbe. Nadalje, e, dakle to je zapravo slično onome što mi imamo ovdje što se tiče Google searcha. Ako je riječ o rangiranju e, pojedinih web stranica. E, najčešće se web stranice, odnosno njihovi vlasnici žale da nisu dovoljno visoko na e, rang listi, što bi značilo da su neki drugi više na toj ljestvici, a oni se najčešće ne žale. Ako bi posljedica takvog postupka bila da se automatski izmjeni rangiranje ili da se omogući veća transparentnost, E, pojavljuje se zabrinutost da ona skupina e, koja podnosi tužbu možda nije dovoljno reprezentativna za čitavu skupinu korisnika. Ono što e, se pritom pojavljuje kao zabrinutost jest da ta skupina koja podnosi tužbu može biti organizirana ili financirana pod grupom tvrtki koje ne uzimaju u obzir širi interes naših korisnika. A što se tiče pitanja vezanog uz potencijal e, plaćanja za više mjesto na rang listi. Dakle, hvala vam što ste postavili to pitanje, jer Google vrlo jasno u rezultatima pretraživanja označuje one e, za koje je uplaćena određena svota novca, tako da ako ne to ne piše pokraj rezultata e, pretraživanja, to znači da Google nije primio nikakvu uplatu za to i da je rengiranje, da se ono temelji samo e, na našem interesu da pružimo kvalitetu korisnicima, kvalitetnu uslugu korisnicima. Hvala gospođi Šaldemoze na ovom pitanju. eBay se ne bavi e, niti proizvodnjom, niti distribucijom proizvoda koji se prodaju na našoj platformi. Mi se bavimo tehnologijom povezivanja kupaca i trgovaca, tako da se ne bavimo niti proizvodnjom, niti distribucijom. Niti, smo, niti se bavimo uslugama posredovanja u plaćanju. E, mi imamo e, dakle, tehnološke instrumente koji omogućuju povezivanje kupaca i trgovaca. Što se tiče ovog pitanja koje se odnosi na e, pristup podacima, slažem se s Peterom e, koji je rekao da je više riječ o e, dakle analitičkim podacima koji omogućuju postizanje boljih rezultata na platformi. Isto tako im to omogućuje da se bolje pozicioniraju, bolje prodaju na našoj platformi. Prema tome, mi smatramo da je naš interes u tom smislu u potpunosti se poklapa sa interesom naših poslovnih korisnika. Ukoliko imamo neke informacije koje mogu pomoći u prodaji, onda je u našem interesu da im proslijedimo takve podatke ali nemamo nekakva načela širokog pristupa podacima, dakle bilo kakvim podacima, e, budući da ne mislimo da bi to bilo od koristi za poslovne korisnike. Što se tiče rangiranja i transparentnosti, naš poslovni model je sličan onome koji je ovdje već ranije opisan. Dakle, korisnici mogu e, raditi na promičbi svojih, e, svojih pozicije i to se dakle uvijek u tom slučaju označava na stranici koja daje e, rezultate pretrage. inače, parametri za pretraživanje su također vrlo jasno istaknuti na e, stranici gdje se nalaze rezultati pretraživanja, kao i kvaliteta usluge i tako dalje, ali ponderiranje tih parametara nije istaknuto kako bi se spriječilo bilo kakve zlouporabe ili prijevare. E, na taj način nudimo najbolje rezultate korisnicima tako da oni budu zadovoljni našom uslugom i da se spriječe zlouporabe od strane nepoštenih igrača. Tako da neke detalje, držimo internima. Gospodin e, gospođa Šalda je istaknula tri stvari. E, gospodin Danti je postavio pitanje Hotreku, ako sam dobro shvatio, na početku. Vaš 15-godišnji e, sin, dakle, naime, možete mu pružiti jamstva da se to temelji na konkretnim brojkama, dakle, mi nemamo nekakva e, nekakav alat za generiranje nasumičnih podataka. Dakle, to su pravi korisnici koji e, dakle pretražuju hotele kako bi ih rezervirali, e, da kako to ovisi i o vremenskoj razlici vremenskoj zoni i e, broju soba koje su na raspolaganju. Imamo oko milijun i po rezervacija koje se naprave svaki dan, što znači oko tisuću rezervacija svake minute, tako da dobijete uvid u opseg podataka koji nam omogućuje izradu takvih e, analitičkih, e, takvih analiza. Ponekad se može dogoditi da netko dakle, gleda sobu u nedjelju, za nekoliko dana se više nije na raspolaganju, tako da to isto tako moramo uzeti u obzir. Zatim što se tiče e, vašeg drugog pitanja vezano uz e, položaj na tržištu i rizik uspostave monopola. Želim samo još jednom ponoviti kada je riječ o ukupnom smještajnom tržištu smještaja, smještajnih kapaciteta, mi imamo oko E, četvrtinu toga, dakle tri četvrtine rezervacije dolaze iz drugih e, kanala, budući da je to e, jedno vrlo konkurentsko okruženje. Što se tiče online dakle, a za manje bed and breakfaste, da li oni imaju realnu šansu da budu konkurentni, a ako imaju, da li im je u interesu da i dalje koriste naše usluge E, kao prvo rekao bih da je to u konačnici poslovna odluka, dakle svi žele popuniti svoje smještajne kapacitete. Ako to žele učiniti na pouzdan i ekonomski racionalan način preko bookinga, ako su to u stanju postići preko bookinga, onda će vjerojatno e, ostati kod nas, da kako vjerojatno će ih diversificirati ići prema drugim kanalima. Mm, e, kako online marketing funkcionira. Ovo će vam možda zvučati drastično, ali da li neki manji hotel ima realnu šansu da e, se da daje svoju ponudu izravno na bookingu i da bude konkurentan u globalnim svjetskim lancima, to je vrlo teško. E, htio bih reći koje su prednosti naše platforme. Dakle, ako vi na internetu sami dajete svoju ponudu, E, imate neke troškove, nemate nikako jamstvo da kada neko klikne na određeni smještaj da će to i rezervirati. Kod nas nema nikakvih e, troškova unaprijed i tek nakon što se izvrši uplata mi šaljemo račun. A a inače je efektivna e, dakle provizija 15%. Što se tiče rangiranja e, smještaja, e, dakle mi samo u slučajevima nekih e, prekršaja skidamo sa popisa određene hotele ili što već. Imamo oko 4000 ljudi koji se koji su u kontaktu svakodnevno sa vlasnicima tih e, dakle hotela. Ponekad se potkradu greške, ali nema takvih mehanizama i mi imamo druge prioritete osim da sankcioniramo vlasnike smještajnih kapaciteta. Dakle, mi želimo imati što raznoliki portfelj i nije nam u interesu da skidamo E, te smještene kapacitete s popisa ili da, ih, e, da im snizimo e, mjesto na rang ljestvici. Što se tiče nedostatka jasnoće i pitanja mogu li hoteli uplatiti kako bi poboljšali svoje mjesto na rang listi, rekao bih da mi svi još uvijek učimo i da kako i mijenjamo stvari i radimo na njihovom poboljšanju. Osim toga, situacija nije crno-bijela. E, može li se, dakle, putem uplate poboljšati mjesto na ranglistici? Rekao bih ne, barem ne uz jamstvo. Imamo li neke scheme za dodatno, dodatni marketing gdje se može e, privremeno dati niža provizija i da bi se zauzvrat dobila bolja pozicija na rang ljestvici. Da, to se može i vidjeti na našoj web stranici gdje je naznačeno da je riječ o višoj proviziji. I na kraju što se tiče e, pristupa podacima, e, kao prvo želim reći da nitko nije vlasnik korisnika. Ja ne želim biti vlasnik Bookinga, eBay ili bilo koga. Želim e, donijeti osobnu odluku kada rezerviram sobu u hotelu, možda ću vas iznenaditi, ali e, to povremeno radim. Ima nekih manjih e, niš hotela koji jednostavno nemaju potrebe za uslugama bookinga. Imaju već sada, dakle, e, su im, ih 60% smještaja rezervirano. Osim toga, ja sam znao primiti poruke od hotela koji su tražili od mene, odnosno poticali su me da da otkažem rezervaciju preko bookinga i da rezerviram kod njih izravno. Je li to e, fair? Prepustit ću tu ocjenu vama. I htio bih također na kraju nešto reći o tome kako se dijele podaci. Dakle, postoje neki, neka ograničenja koja se tiču privatnosti podataka i sigurnosti podataka. Mislim da je naš sustav sigurniji od prosjeka. E, ako imamo nekih problema, mi to sami rješavamo. Imamo također vrlo dobru e, službu za korisnike i koristimo se i e, umjetnom inteligencijom kako bismo u roku od pet minuta odgovorili na standardna pitanja kao što je može li se promijeniti vrijeme registracije u hotelu, tako da što se tiče samih korisnika, mislim da mi tu pružamo odgovarajuću uslugu, a da kako postoje neki poslovni interesi. Mi ne želimo da netko pronađe određeno e, smješteni kapacitet na Bookingu i onda da onda da ga se potiče da e, otkaže mhm. to, taj isti smještaj. Hvala. Ja ću na kraju odgovoriti kolegi na pitanje o tržištima. Prije svega mi vjerujemo da imamo situaciju oligopola ili monopola. Imamo dvije platforme koje imaju više od 200 tisuća e, dakle, stavki u ponudi rekao bih da je to e, da dolazi do porasta od 6% je došlo u posljednje četiri godine što se tiče tih platformi. Kada je riječ o nečemu što se zove free riding, mislim da je to kolega iz Bookinga spomenuo, a to su ljudi koji e, pretražuju booking, e, a onda nakon toga e, rezerviraju sobu preko web stranice hotela. Mislim da treba spomenuti da smo dobili jedan zahtjev njemačkih protiv dakle kartela. Dakle, u četvrtom mjesecu 2017. godine je bila jedna pritužba, međutim nije bilo nikakvih negativnih implikacija na platforme. Vrlo je važno da manje tvrtke povrate svoju poduzetničku slobodu. Kada je riječ o brendovima, svi smo svjesni eh, kako se odvija podatkovni promet na internetu, da kako ako nemate kontrolu nad vlastitim brendom, a imate neki manji hotel, e, vrlo teško kada nemate mogućnost izravnog rezerviranja. To nije moguće, ja sam, ja se slažem s kolegom, ukoliko želimo imati mogućnost izravne rezervacije, moramo dati mogućnost manjim hotelima da e, definiraju druge uvjete. Tu je pitanje reciprociteta. Na primjer, sada kada platforma kao booking.com koristi brand nekog hotela, hotel ne može koristiti brand e, bookingcom To je čudno. Nešto što je isto tako vrlo važno je e, s obzirom na sljedeći, Dakle, danas ako date sobu u platformi, morate e, primjenjivati iste uvjete. Jučer sam našao kod uvjeta e, bookingcom da oni imaju mogućnost smanjiti cijenu do razine provizije. Ali to jednostavno nije poštena praksa. Kad vi nametnete određene klauzule pariteta vašem e, partneru, jer to je razlog zašto hotel i, i daju svoje sobe zbog Booking.com-a. I dakle, ako se zabrane ova e, klauzula, e, opet će hoteli biti na toj platformi. Dakle, to je nešto čime se uistinu trebamo pozabaviti. Nadalje, tu imamo pitanje vezano za ranking. Mi vidimo, na primjer, ako neki poslovni subjekt e, ulaže više u ranking, dakle više plaća, da ne postoje nikakve jasni kriteriji. Zato tražimo da se imene određeni dužnosnik za algoritme koji će moći pojasniti kako funkcionira taj ranking. Jer to mora biti transparentno. Naravno što se tiče poslovnih subjekata to mora biti jasno, a treba biti i jasno što se tiče potrošača koji sad ne zna dakle gdje se plaća taj ranking. Što se tiče podataka, mm, želimo zastupniku govoriti. Dakle, email koji ide hotelima kad vi rezervirate e, preko booking.com-a ide u hotel, ali ne s imenom. Dakle, ne vidimo vaše ime. Dakle, podatke koje platforma E, pošalje onda hotelu je da bismo mogli bolju uslugu pružiti e, i odgovoriti na sve zahtjeve klijenta. To su ove tri glavne točke koje sam htio reći i zaključno. Radi se dakle o bavljenju pritužbama. Vidjeli smo, odnosno vidimo čitav niz manjih tvrtki e, kojih se miče s listi i nema pravih odgovora na to zašto se to e, čini. Dakle, mi smatramo da to treba bolje učiniti, jer nikakvi subjektivni kriteriji ne bi smjeli dovesti do toga da se ne uklanja web stranica. To treba biti transparentno e, i mora biti jasno i to moramo uistinu učiniti. To je nešto što je vrlo važno dodatno o tom pitanju sankcija, kazni gdje imamo, koji imamo u 3.1c i u članku 4. Evo ispričavam se i sad ću zaključiti. Mi mislimo, e, predlaže se da svake tri godine se izvrši revizija, ali s obzirom na to koliko brzo se razvija ovo tržište, trebali bi uredbu revidirati svake dvije godine. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ja sam preuzela od gospođe predsjedavajuće. E, ona će se vratiti za nekih desetak minuta. Gospođa Bermeho, želite se vi javiti za riječ? Kao prvo, hvala lijepa. Dakle, što se tiče konkretnih promjena, tri stvari, da se ograniči područje primjene i da se shvati da nije ista situacija kod malog i velikog, dakle ne možete pretpostaviti da su dakle, svi korisnici mali, a sve platforme velike, a pogotovo kada govorimo o posljedicama, male platforme nekad ne zadovoljavaju sva pravila i zahtjeva, jednostavno ne mogu, nemaju dostatna sredstva za to, dakle kazne e, bi trebali biti manje za manje platforme. Drugo, važno je da postoji određena fleksibilnost u pogledu promjene rankinga. A Ako 15 dana unaprijed trebate obavijestiti svaki puta kad mijenjate vaš ranking, jednostavno nemate nužnu fleksibilnost e, koja je potrebna da bi se spriječilo dakle, loše ponašanje od strane loših čimbenika. I treće, što se tiče članka 7, pogotovo 2b, mi to smatramo vrlo zbunjujućim, pa vas molimo da taj dio po, e, pojednostavite, odnosno napišete jasnije. Komisija Evo što se tiče onoga što su rekli panelisti i zastupnici, što se tiče sudskog postupka i naravno kao eh, američki pravnik, eh, vi naravno potpuno se razumijete kolektivnu tužbu, ali ovdje se radi o nečem potpuno drugom. Tu se ne radi sad o tome da e, nekoliko korisnika se sad udruži i onda na taj način iskamči novac od e, Google-a. Ovdje mi mislimo na e, kolektivnu tužbu u tom smislu da platforma uistinu funkcionira kako treba, dakle da se pridržava članaka ove uredbe, a ne da sad individualne transakcije je nešto čime se mi tu bavimo. Dakle, to je jedini mehanizam provedbe koji imamo, jedina posljedica E, bilo kojeg sudskog postupka. Dakle, ako ne radite u skladu sa člankom 5, e, onda vas tražimo da se počnete e, ponašati u skladu sa tim člankom. Koja vrsta transparentnosti se očekuje, to je bilo jedno pitanje, dakle to isto imate u 5.3. Što se tiče eBay predstavnika, vi ste govorili o regulatornom okviru. Ja se slažem s vama da moramo imati općenito gledajući jedan okvir e, koji je prijateljski nastrojen prema e, poslovnoj zajednici. I nadam se da ono što mi ovdje činimo u Briselu će u istinu e, učiniti naše jedinstveno digitalno tržište nečim stvarnim ja ne želim da naše male tvrtke ovise samo o platformama. Ja želim da one imaju izbor, dakle ili da prodaje putem platforme ili direktno. Zato nam je potreban dobar regulatorni okvir. Isto tako se referirate na tu raznolikost platforme koje mi pokrivamo, ali ta pitanja kojima se mi bavimo e, su istinu nešto što je svima zajedničko, jer e, sva ona e, mjesta za trgovanje kojima se mi bavimo se odnose dakle na isto pitanje skidanje s liste, uvjeti, e, ranking, dakle to su sve one uobičajene situacije, svaki put kada su podaci bitni. Dakle, pitanja su uvijek manje više ista, ali nismo išli u detalje. I e, tu smo stavili određena načela, rekao bih gotovo načela zdravog razuma, e, kojih bi se svaka platforma trebala pridržavati. A sad kao odgovor na španjolsku, kolegice španjolske. Čak i male platforme, po našem mišljenju, ne bi trebali imati problema u pogledu usklađenosti s ovom uredbom. Dakle, mi ne govorimo sada o GDPR-u, ovdje govorimo o nekakvim e, bazičnim načelima. Nešto što bi tu možda malo teže je ovaj mehanizam e, bavljanja žalbama, ali dakle što se tiče ovog poslovanja s vašim partnerom i da se to čini na pošten način, to se sve temelji na uistinu zdravom razimu. Imamo nekih 7000 platformi u Europi i ima tu i puno dobre prakse, ne tvrdimo mi da su sad svi loši. E, može se mogu ovi, ove mlađe mogu naučiti od ovih već postojećih e, E, dakle, može se obratiti pažnja u samom e, začetku. Recimo, neki nam kažu toliko smo se e, fokusirali na naše klijente da smo recimo zanemarili neke druge aspekte. Tako da mislimo da ćemo na taj način moći nekako podijeliti tu dobru praksu među svima. I ne radi se to samo velikim platformima i malim korisnicima. Zato mi ovdje nemamo nikakve pragove. U našem istraživanju smo otkrili u različitim segmentima gospodarstva platforme e, mogu odgovoriti dakle na dobar način ako postoje ovi takozvani gatekeeperi. Mi ne mislimo da su <laughs> sve platforme strašne. Niti da su sve manje platforme potpuno nedužne. Kad mi pitamo naše, pitamo naše poslovne korisnike da nam navedu platforme s kojima su surađivali, s kojima su suočeni s problemima, dobili smo čitav niz različitih platformi Imamo tu razne primjere malih platformi i ispod 200 zaposlenika što se smatra malim po tradicionalnim standardima offline gospodarstva u različitim segmentima. Oni imaju milijune korisnika i to u sektorima, dakle, da sad u nekim manje dućani gdje se kupuje kroz aplikacije. Recimo, može to biti glavna e, platforma za prodaju vina, e, satova, e, pive. Dakle, radi se samo o šačici ljudi koji to vode, a milijunima korisnika. Dakle, netko tko prodaje vino, pivo, sat, naravno da je to jako važno da oni dođu do određenog segmenta kupaca. Dakle, to tradicionalno razlikovanje između malih i velikih ovdje nestaje ali kao odgovor na to smo napisali naša pravila da, da svima bude e, jednostavno poštivati ih. Isto tako nismo previše toga dodali u ovu uredbu. E, predstavnik Hotreka je tu iznio još neke posebne želje i drugi su to učinili tijekom proteklih dviju godina. Mi smo se namjerno fokusirali na neka ključna pitanja i da onda uđemo u u to kasnije. Dakle, imamo e, ova osnovna pravila i onda recimo kodeks ponašanja. U ovom segmentu industrije, u određenim dijelovima ekonomije se možda može ići dalje, preuzeti nekakve daljne obveze kako bi se pozabavili nekakvim konkretnim e, problemima. I onda imamo tu taj observatori i mogućnost revizije. Dakle, i na samom kraju Gospođo predsjedavajuća, vi ste sami postavili pitanje kako bi se ponešto razjasnilo i mislim da to sažima cijeli prijedlog. Dakle, tu se radi o tome da imamo bolju jasnoću u pogledu pravila igre. Mi ne mijenjamo pravila igre, ništa mi tu ne zabranjujemo, ne obvezujemo, već čisto kažemo E, drage platforme, budite jasne u pogledu toga kako poslujete e, s korisnicima i uistinu se ponašajte onda u skladu s time. Evo, o tome se radi u ovom prijedlogu. Hvala mi lijepa. Imam ja još par pitanja, budući da još imamo malo vremena. Prije svega se to odnosi na booking.com. Jasno je što se tamo događa, ali svi koristimo tu platformu. Htjela bih pitati pitanje vezano uz ovaj izraz fair terms. Ja mislim da je dovoljno fair da se mora platiti 15% ako prodate sobu za njih. A, da li vi mislite da je to fair? Recimo za hotele ili za bed and breakfast da se njima ne dozvoljava da prodaju druge sobe koje imaju po nižoj cijeni. Dakle, imate uvjete da se to mora prodati za istu cijenu. Je li to fair? Dobro za konkretni proizvod, kad prodate sobu plaćate, a još i odlučujete e, kakva bi se cijena trebala nametnuti drugim proizvodima. Je li to fair? A i pitanje za komisiju. Zašto niste predložili da se koristi ovaj izraz fair terms u vašem prijedlogu. Jer bi time se možda mogli stvari pojasniti, dakle da bi platforme trebale imati ne samo terms, nego fair terms, poštene uvjete. Hvala lijepa. I drago mi je što još imamo vremena što možemo ući u neke detalje, jer vrag se često nalazi u detalju. Dakle, vi se referirate na ovu klauzulu pariteta a dajte mi dvije, tri minute, molim vas, e, pa bih to objasnio. Tu postoje neke pogrešne predođbe u pogledu takozvanog wide parity i narrow parity, dakle uži i širi paritet. I imali smo 2015. kada diljem e, našeg ekonomskog područja ovdje u Europi smo odlučili preći sa ovog širokog na uži paritet. E, što je znači ovaj širi paritet? To je značilo da hoteli i bed and breakfast e, ne smiju nuditi niže cijene kroz bilo koje druge distribucijske kanale, bilo direktnom, indirektnom prodajom, online, offline. Dakle, to je stvar prošlosti. Nitko više u ovom sektoru, u ovoj zajednici ne brani takav jedan širi paritet. E što sad znači ovaj uži paritet? To znači da kroz bilo koji kanal uz jedno izužeće E, vlasnik smije određivati cijene kako želi. Na jedan kanal na kojem mi još uvijek inzistiramo je vlastita web stranica hotela, dakle što je samo jedan klik od nas. Dakle, bilo što offline, uđete, nazovete, pitate faksom, Čak i ako nađete hotel na našoj stranici, googlate, dignete telefona, zovete hotel, vidim ovu cijenu na bookingu, možete mi vi dati bolju. To je moguće, neću reći da nam se to sviđa, ali to su pravila igre. Evo kad govorimo o tom aspektu fairness, kada govorimo o OTA-u, dakle, kolega iz Hotreka može nešto više reći. Dakle, ostaje u svakom slučaju 70% tržišta gdje imate pospunu slobodu da nudite bolju cijenu. Dakle, mi držimo samo jednu trećinu e, tržišta u tom smislu. Pitanje je li to fair? Imamo dakle sve institucije koje se bave tržišnim natjecanjem i gotovo svi uz jedno izuzeće, a to je njemački Europska služba za boru protiv kartela, svi osim njih e, smatraju da to je fair rezultat. Jer nakon procjena ekonomskih studija to obveza do koje smo se mi obvezali 2015. je nešto što je prihvaćeno argument je taj free riding, da mi jako investiramo u to, dakle kad govorimo o tom aspektu eh, fairness, odnosno poštenje, mislimo da je tu uspostavljena dobra ravnoteža kada govorimo o našim poslovnim partnerima i nama. Zašto nismo koristili pojam fair u našoj uredbi? Kao je prvo jesmo, u našem e, naslovu. Imamo fairness, transparency. Da, razmišljali smo o tome da li bi trebala postati jedna klauzula gdje se navodi ne smijete e, djelovati na nepošten način unfair. Dakle, stvari tu moraju biti jasne. Kad imamo taj izraz unfair, imamo tu raspravu ovdje između hotreka i bookinga. Jedni kažu nije fair da naši hoteli ne mogu nuditi jeftinije bolje e, stvari na web stranicama, drugi drugi kažu pa ne bi bilo, mislim, jer onda svi besplatno pretražuju na našoj platformi, a onda odu k vama. Dakle, uvijek imate dva argumenta u pogledu toga što se smatra fair ili unfair, pošteno ili nepošteno. I to bi značilo, na primjer, da se stavi jedna crna lista, klauzula, koje mi smatramo nepoštena, ali to teško je tako nešto napraviti. Ono što smo mi učinili uredba po sebi članak po članak navodi što mi smatramo nepoštenim. Dakle, unfair. Nemamo listu klauzula koja to navde, ali nije pošteno ako nemate jasno uvjete e, ili ako promijenite uvjeta, ne date 15 dana da se izvrši prilagodba. Nije fer e, ako se ne zna temelje čega ste napravili ovu listu. Nije fer e, ako nekoga skinete s lista, ne kažete zašto ste to učinili. Dakle, svaki od tih članaka vam kaže što nije e, pošteno. Dakle, ako ne pružate mogućnost pravnog lijeka, dakle, ovo unfair je dio cijele te uredbe i nadamo se da kroz same članke, odredbe ćemo moći e, spriječiti ovu nepoštenu praksu koju smo otkrili kroz naše istraživanje. Hvala lijepa. Gospodin Debaran, još jedan puta zahvaljujem na objašnjenjima, ali još bih želio reći, ovo je moje osobno mišljenje. Naravno, nacrt uredbe glasi fairness and transparency, dakle e, poštenje, odnosno pošten način ponašanja i transparentnost, a istraživanje je pokazalo dakle da postoje ovaj nepošteni aspekt. Još jedan dio kada govorimo o aspektu uskog pariteta, ja nisam tu stručnjak. Mi smo to vidjeli, mislim da je komisija to potvrdila, da se tu došlo do određenih rezultata. Moj kolega i partner iz Booking.com-a zaboravlja da hoteli ne mogu staviti niže cijene na vlastitu web stranicu. Dakle, to je sad opet pitanje tumačenja. Ali reći da je to sjajno, da možete telefonom ili ne znam, nekim drugim načinom dati drugu cijenu, neću reći da je to diskriminacija, to bi bilo prejako, a mi smo ipak partneri, džentlmeni, ali jasno je da hotel nema mogućnost staviti to na svoju web stranicu. Mi govorimo dakle o digitalnoj agendi, govorimo o budućnosti koja bi trebala biti digitalna. Dakle, to je nešto što će ostati. Dakle, ne sviđa mi se to. Ja kažem ta sloboda kontrole vlastitog kanala je nešto što je bitno. Mi znamo koja je snaga bookinga, mi ćemo ostati u suradnji s bookingom, ali trenutno mislimo da postoji taj monopol i treba se malo izvršiti rebalanse tih ovlasti i te moći. Uh, Hvala svima zato što ste dosta toga objasnili dodatno. Svakako ćemo se vratiti na ovu raspravu u nekom kasnim trenutku. Dogovorili smo se sa dvije kompanije e, da će dobiti riječ e, kako bi objasnili kako posluju. Prvo je tvrtka Sina, gospođa Agata Luaka. Je li ona ovdje? Da. Izvolite, imate riječ. Oprostite zbog izgovora vašeg imena. Hvala što ste nam dali riječ i mogućnost da vam se obratimo danas već drugi put. Za oni koji nisu bili ovdje jutros, E, reći ću da Seznam je češka tvrtka koja je uspostavljena 1996. godine i uspješno vodimo e, tržište pretraživanja u Češkoj. Češka je jedino tržište u Europskoj uniji, ali možda i u svijetu, gdje imamo lokalnog igrača koji, vodi, koji vodeći na tržištu za pretraživanje i pružanje online usluga. Iznenađena sam što do sad niste govorili o, politički gledano najosjetljivim dijelom prijedloga, a to je proširenje primjene e, ove uredbe na pretraživanje. To je učinjeno u posljednji čas. Nema mnogo tražilica u svijetu i nije u Europi. Vidjeli smo da kao neželjena posljedica toga možda bi moglo doći do slučajeva sporova u tržišnom natjecanju gdje će europski igrači biti žrtve takvih neželjenih posljedica. I to je vezano uz proširenje područja primjene na tražilice i glavne parametre. Mi pozdravljamo pojašnjenje što se tiče uvjeta i mehanizma žalbe sa strane komisije. E, pozdravljamo transparentnost, ali kad se radi o glavnim parametrima, mi još uvijek ne znamo tko će njih odrediti, tko će odrediti glavne parametre u rangiranju kod pretraživanja. Ne znamo hoćemo li trebati poštivati neke odredbe uredbe i hoćemo li to činiti na dovoljno dobar način, tko će odruči, odlučiti o, glavnim parametrima. Pretraživanje e, pokazuje glavne parametre koji su evaluirani u procesu, a on se temelji na strojnom učenju. Svaki upit E, je jedinstven, ali odgovori su jedinstveni. Možemo dobiti veliki broj varijacija pojedinačnih upita. U posljednjih 20 godina razvijali smo metodologiju i prediktivni model. A to je naša poslovna tajna, naš know-how i imamo pravo na zaštitu toga. Htjela bih znati tko će biti zadužen za određivanje ovih temeljnih parametara u općem e, pretraživanju koje dovodi do rangiranja. Što se tiče objavljivanja informacija, e, to bi moglo čak dovesti u opasnost nas kao tvrtku, ali i naše klijente i zato smo protiv proširenja područja primjere na tražilice i drago mi je što sam čula to što je izvjestite spomenuo mali i srednja poduzeća. Mi smo mali i srednje poduzeće i postojemo na lokalnom tržištu već 20 mm. godina. Imamo 1200 zaposlenika. Tako da više nas ne smatraju malim i srednjim poduzećem. Još nekoliko riječi o uvjetima Čini nam se da je to prilično nepraktično. Biće izazovno vidjeti kako tražilice i web stranice funkcioniraju i imajući to na umu ne znamo kako će oni obavještavati 15 dana unaprijed. Nisu svi korisnici poslovni korisnici. Mreža se mijenja svakodnevno i to na dnevnoj bazi pa slanje obavijesti 15 dana unaprijed o uvjetima i obavještavanje naših poslovnih partnera toliko unaprijed bit će stvarno izazovno. Hvala. Posljednji govornik danas bit će gospođa Regner koja predstavlja Spotify. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo Šaldemoze. Htjela bih govoriti danas uh, u ime Spotify-a švedskog web streaming uh, servisa. Uh, mi imamo Dizera i druge digitalne europske tvrtke. Platforme igraju važnu ulogu, vrlo važnu ulogu jer povezuju korisnike i tvrtke i tako um, možemo reći da smo mi sučelje između ta dva elementa. Ključno pravilo je to da u nekim slučajevima neke tvrtke, a tu uključujemo i digitalne usluge, sve više ovise o platformama kako bi interagirale sa potrošačima. 80% korisnika Spotify-a e, dolaze do nas preko trgovine aplikacija i to je važno za nove platforme i to stvara nove izazove. Ovisno o ovisnost o platformama znači da ovisimo o tome kako one e, djeluju, je li to fair i imamo razne prakse s kojima se suočavamo, one su diskriminatorne i nepoštene, ne na svim platformama, ali mnogima, mnogima neke praks, platforme E, nameću jedinstveni platni sustav, a platni sustav može nametati visoke naknade, e, to je vezano uz odabire potrošača. E, nekad ne možemo komunicirati sa korisnicama, to je govor, o tome su govorile platforme i postoje restrikcije što se tiče našeg odbijanja interoperabilnosti s nekim platformama. To znači da neke moraju biti dostupne te restrikcije su teške, pogotovo kad imamo konkurentnost e, između raznih subjekata. Tu postoji veliki rizik nepoštenih praksi. Platforme nekada određuju uvjete, tu se smanjuje inovacija, konkurentnost za tvrtke, ali dolazi do smanjenja izbornih mogućnosti za klijente. Što se tiče e, žalbe u slučaju nebalansa moći mhm. između jedne i druge strane nemamo mehanizam žalbe, odnosno pritužbe. Mnogi servisi se boje da će se platforme možda osvećivati u slučaju žalbe. E, što se tiče ove predložene uredbe, ona je vrlo važna zato što priznaje postojanje nepoštenih praksi. To je vrlo važno istaknuti. Ali prijedlog se fokusira na transparentnost i transparentnost sama po sebi ne može prevenirati nepoštene prakse. To znači da se loše prakse mijenjaju i zato trebamo dvije stvari unijeti u taj prijedlog. Prvo, želimo specifične zahtjeve da se ne uključujemo u neke specifične nepoštene e, prakse, na primjer diskriminacija sa konkurentnim e, uslugama, a efikasni pravni lijek je drugi uvjet. E, znamo da nekad pravila se ne mogu primijeniti ako imate sukob interesa i htjeli bismo imati mehanizam žalbe koji bi bio efikasan. Želimo da on bude naveden u ovom prijedlogu uredbe. Hvala. Hvala. Zahvaljujem kolegama i kolegicama, predstavnicima komisije i svim našim gostima, panelistima. Nemamo mnoge zastupnike u sali, ali mislim da je rasprava bila jako zanimljiva. Ovo je samo prva rasprava u nizu i sigurna sam da ćemo se tom temu baviti mjesecima. Vjerojatno ću mnogo od vas ponovno čuti, a vi ćete čuti i mene, tako da vam još jednom zahvaljujem na doprinosu koji ste dali našem radu. E, time danas zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Julia, did you want to Julija, jesi li nešto htjela reći? Uh, Samo da pojasnim, e, javno saslušanje je gotovo, ali nastavljamo s našim sastankom. Uh, Poštovani kolege i kolegice, nastavljamo sa popodnevnim dijelom našeg sastanka odbora IMCO. Predsjedateljica je zauzeta, vratit će se uskoro, ali mi nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu, a to je ponovna uporaba informacija javnog sektora. Dajem riječ izvjestiteljici, gospođi Reda, izvolite. Hvala, predsjedateljice posljednjih 15 godina e, javno dostupni podaci su se razvili i sada je to e, uobičajeni koncept javne administracije. Podaci se mogu e, staviti na raspolaganje javnosti. Ako je to moguće, onda se to treba učiniti. Imamo više korisnika. Prvo, to su tvrtke u evaluaciji Europske komisije koja je popratna u odnosu na ovaj prijedlog preinake E, gospodarstvo podataka u EU vrijedi 300 e, milijardi eura 2016. godine, a ovu vrijednost e, je generiralo 140 tisuća tvrtki može se i povećati s time da ovaj sektor javnih podataka postane oporabljiv. Drugi koji profitiraju od toga su građani. Oni mogu aktivno sudjelovati u društvu i koristiti povjerljive podatke, odnosno pouzdane podatke. E, treće, e, administracija će također e, od toga profitirati. Javno dostupni podaci omogućavaju administraciji da e, politike učini transparentnima, ali se također stvara poticaj za to da razni odjeli u javnoj upravi postanu, e, mogu surađivati i da se unutarnji korisnici e, upoznaju s informacijama kojima inače ne bi imali pristup. Time se olakšava ovaj sektor i rad se poboljšava. Na temelju evaluacije Prednosti javno dostupnih podataka su puno veće od bilo kakvog troška za javnu upravu u odnosu 26 naprema 1. Pozdravljam prijedlog komisije da se više razvija direktiva PSI kroz preinaku. Međutim, Komisija je oprezno pristupila tom pitanju i ponekad ostajemo na statusu quo gdje nemamo još uvijek dovoljnu suradnju na nacionalnoj razini, a neke se specifične inicijative i razvodnjavaju. E, Google je u Njemačkoj e, imao, bio u odnosu sa Njemačkom agencijom za kartografiju. On plaća e, godišnju veliku naknadu o nekoliko tisuća eura. Za Google to nije mnogo, ali kao rezultat e, ovih e, geografskih podataka to je prilično zanimljivo stvorena je detaljna mapa svijeta kroz inicijative e, dobrovoljaca, a tako ne možemo e, platiti ovakve dozvole. Rezultat je to da ovaj sektor se već e, jača, a jača se pozicija multinacionalnih kompanija i smanjuje mogućnost civilnog društva da razvija alternative ne, društvo dobiva nešto malo novca od Google, ali to nije dovoljno za jačanje javnog interesa. To je razlog zašto je važno da budemo smjeli kad se radi o borbi protiv e, ovih problema u davanju dozvola u javnom sektoru. E, članak 6.21 preinake omogućava javnoj upravi da naplaćuje kako bi se pokrili troškovi. Ova mogućnost naplaćivanja za podatke iz javnog sektora mora se ograničiti. Ponovna uporaba podataka mora biti dostupna besplatno, e, osim u pomno definiranim uvjetima. Prijedlog navodi popis podataka, a to je korak u pravnom smjeru. Ali, ali ne bi samo komisija trebala stvarati ovaj popis. E, Iskustva država članica moraju biti temelj. Ja predlažem analizu ovog prijedloga i onda trebamo žurirati tekst. E, transparentna procedura je potrebna za žuriranje popisa, a svi dionici civilnog društva moraju aktivno sudjelovati. E, javne administracije u nekim državama članicama su proaktivno tražile sugestije e, koje setove podataka prije objaviti ali trebaju otvarati pristup svojim podacima, a ponekad e, trebaju objaviti najmanje privlačne podatke prvo. E, u Njemačkoj se objavljuju neki podaci koji su toliko e, dosadni da vam se odmah od toga zjeva, ali objavljene su kategorije podataka koje su najkorisnije i one bi trebale imati najveću prioritetu kod stavljanja na raspolaganje podataka. Treba uzeti u obzir ovakve elemente kad se bude sastavljao popis. Moramo djelovati brzo i direktivu ažurirati odmah. Prvo, direktiva ne bi E, trebala se uplitati u rad onih država članica koje već imaju javno dostupne podatke i objavljuju podatke u otvorenom formatu. Drugo, ona bi trebala pomoći onim državama članicama koje se još nisu obvezale na to i trebala bi biti smjernica njima u donošenju mjera treće, direktiva bi trebala podcrtati europsku dimenziju dostupnih podataka, pomoći u agregaciji podataka i pomoći kod e, slobodno kretanje e, podataka preko granica. Ova e, direktiva stavlja na raspolaganje javno dostupne podatke. Trebamo predložiti to da prihvatimo prijedlog Belgije u vijeću da se ova direktiva preimenuje u direktiva o javno dostupnim podacima. Hvala. Hvala Julijana. Dajem riječ izvjestiteljima u sjene Sabine Ferhajen u ime Pučana, ona izvjestiteljica u sjene, ali gospođa Colin Lange će preuzeti riječ. Gospođa predsjedavajuća, drage kolegice i kolege, Sabine Feinheim pozdravlja prijedlog eh, komisije cilje da što više informacija o e, javnog sektora bude isto tako na raspolaganju za daljnju uporabu. Jasno je da informacije javnog sektora imaju vrlo velik potencijal i što se tiče samog društva i inovacija. Javni sektor raspolaže čitavnim nizom informacija kao što su satelitski snimci, statistika, e, arhivi, različite zbirke koje mogu biti polazišni e, materijal za čitav niz drugih svrha, recimo navigacijske svrhe, e, prognoze, vremenske prognoze i tako dalje. Kod e, dakle, direktive PSI radi se o transparentnosti, o tome koje informacije pod kojim uvjetima se mogu dalje obrađivati kako bi imali pošteno tržišno natjecanje. Kada govorimo o ovoj direktivi, trebalo bi par aspekata uzeti u obzir. Trebali smo E, dakle zadržati ovlasti javnih e, tijela jer tu nema nikakva obveza ove direktivi u pogledu toga kako i kada se podaci trebaju staviti na raspolaganje. Isto tako bi trebali izuzeti nekakve ključne kritične podatke. E, nadalje trebamo uzeti u obzir pitanje troškova kod daljnje uporabe. međutim, u novom prijedlogu se spominju određeni aspekti vezano uz troškove kojima ćemo još morati razgovarati. E, kod visokovrijednih e, podataka recimo se rješava to pitanje troška na taj način da ih se ne mora podnositi. Međutim, trebamo vidjeti što sve tu spada u taj okvir jer tu ima određenu nesigurnost koju ne možemo prihvatiti. To su prvi komentari. Pitanja i gospođa Fahan veselim njoj razmeni tijekom idućih nekoliko tjedana i mjeseci i zahvaljujem. Thank you very much. Hvala. U ime socijalista demokrata gospođa Jakonsar ima riječ. Hvala. Govorit ću finski. Pozdravljam ovu prezentaciju komisije. Istina je da javno dostupni podaci su e, javno dostupna inovacija. To je ključ za efikasno korištenje resursa, omogućavaju nam razvijanje boljih proizvoda i usluga. To je jako važan resurs. prodaci koji se proizvode i javnim sredstvima moraju e, biti korišteni sa strane društva u cjelini i to podržavamo. Sve reforme koje imaju veze sa proširenjem polja primjene su dobrodošle. Želimo povećati transparentnost podataka, to također pozdravljamo. I moramo poboljšati kvalitetu podataka i smanjiti preklapanja. Podaci moraju biti kvalitetni, vjerodostojni i standardizirani. Mi moramo pridati veliku pozornost upravo ovim aspektima. Različita sučelja za programiranje traže također e, standardizirane elemente. U ovom prijedlogu nije jasno jesu li javne tvrtke obavezne slijediti ove kriterije? Treće, e, što se tiče zaštite osobnih podataka, to je obavezno. E, svi podaci su vrijedni i anonimizacija podataka je trošak, to je jasno, ali taj trošak treba biti razuman kako startupovi i MSP-ovi bi bili u stanju e, posegnuti za to mogućnošću. Što se tiče korištenja javnih podataka, to treba ići u okorak sa poticanjem korištenja tih podataka. Podaci se trebaju koristiti u odnosima između tvrtki i između tvrtki i e, javnih vlasti. Pozdravljam ovaj prijedlog i nadam se da ćemo imati plodonosnu suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni i izvjestiteljicom. Hvala u ime Aldea, Dita Haranzova ima riječ. Hvala. Gospođo predsjedateljice, općenito dajem podršku proširenju područja primjere primjene na istraživanje, ali ključna je, ključno je upravo to istraživanje. Ako sam liječnik koji provodi istraživanje na temelju podataka, hoće li podaci skupine istraživača biti pokrivena člankom 13. o visoko vrijednim setovima podataka koji su zaštićeni. Pitanje je, ako je istraživanje e, financirano kroz javno-privatna sredstva, e, što će biti s tim istraživanjem? To možda piše u uvodnim izjavama, ali ne u samim člancima e, istražitelji, istraživači su isključeni iz e, zahtjeva za podacima, ali kako će s ovakvim zahtjevima postupati znanstvenici? Slažem se s onim što je rekla izvjestiteljica i pozdravljam e, brzo donošenje ovog izvješća. Hvala vam, a sada dajem riječ Europskoj komisiji, gospodinu Vormanu, izvolite. Hvala. Hvala i zahvaljujem na vašim komentarima i pitanjima. Kao prvo prijedlog za izmjenom direktive o ponovnom korištenju informacija javnog sektora sastavni je dio jednog širog paketa mjera za digitalno podatkovno gospodarstvo. Dakle, mi smo se bavili istraživačkim podacima, državnim podacima, ali i podacima iz privatnog sektora. Inače, direktiva je na snazi od 2003. godine i dala je dobre rezultate, međutim vremena i tehnologija brzo se mijenjalo, kao što je već ranije spomenuto. Potreba za podacima u realnom vremenu e, je sve veća, dakle sve veća potreba za takvim podacima. Neke države članice idu već u tom smjeru, a dok druge to ne idu. I tko će biti pobjednik u otvaranju e, mogućnosti pristupa tim informacijama uz nizak trošak? Kao prvo to će biti mala i srednja poduzeća, kao što je spomenula gospođa Reda, e, mala i srednja poduzeća ne mogu se priuštiti da kupe određene setove podataka, dok e, to veliki igrači mogu. Mogu platiti 50 ili 100 tisuća eura za osnovni set podataka, ali od toga će imati koristi i građani i uprava. Što se tiče opreznog pristupa, mi smatramo da smo na stol iznijeli prijedlog koji će uistinu ostvariti da se dođe do promjena, a istovremeno će taj prijedlog omogućiti da se postigne dogovor među suzakonodavcima do kraja godine, tako da očekujemo da bi se ova revidirana direktiva mogla trebala moći usvojiti prije e, sljedećih izbora za Europski parlament. E, mislim da je tu rečeno nešto vrlo važno vezano uz zaštitu podataka. Ova direktiva mora se provoditi uz puno poštivanje pravila o zaštiti podataka. Mislim da tu nema nikakve sumnje. E, možda me možete pitati zašto smo onda izbacili onaj članak kojim se to uređuje u direktivi. To je bilo učinjeno na zahtjev naših kolega koji se bave zaštitom podataka i to iz tehničkih razloga s obzirom da je sada na snazi uredba, interakcija između uredbe i direktive ne bi trebala, je takva da ne bi trebala biti više e, uređena direktivom. Ova tri cilja e, koje je spomenula gospođa Reda, mogu samo reći da ih mi u potpunosti potpisujemo. Mi ne želimo stati na put onim državama članicama koje žele otići dalje u regulaciji. Mi ovdje govorimo o minimalnoj harmonizaciji, tako da države članice koje žele ići dalje od minimalnih zahtjeva iz direktive, slobodno to mogu učiniti. E, postoji i sugestija e, da se u nazivu direktive spominje i spomenu i otvoreni podaci. Kao što je rečeno i na sastanku vijeća 8. lipnja. E, gospođa Ferhajen je iznijela neke komentare vezano uz pokrivanje troškova. Kada se snize troškovi za podatke iz javnog sektora, to uistinu u velikoj mjeri potiče uporabu i to olakšava malim i srednjim poduzećima korištenje tih podataka i stvara jednakije uvjete za njih na tržištu u odnosu na velike igrače. Što se tiče javnih tvrtki i hoće li one morati otvoriti pristup svojim podacima, odgovor je negativan, dakle neće se uvesti takva obveza. Međutim, ukoliko se odluče otvoriti pristup podacima za ponovno korištenje, ti podaci moraju biti na raspolaganju svima na isti transparentan način, dakle bez pogodovanja bilo kome. Dakle, E, pravila koja se odnose na javne tvrtke su pravila, ona osnovna pravila iz direktive iz 2003. godine. Također je iznesena sugestija da se poboljša praktična primjena e, ovih propisa u državama članicama Ovdje bih želio spomenuti poveznicu između ovoga zakonskog prijedloga i zakonskog prijedloga u skopu programa Digitalna Europa. Tu se uspostavlja važna veza između dostupnosti podataka javnog sektora i razvoja umjetne inteligencije u Europi. E, veliki set ovih podataka su ključni element e, u tome da se ostvari dobro funkcioniranje umjetne inteligencije. Ono što smo mi predložili sklopu programa Digitalna Europa otvara mogućnost za financiranje određenih aktivnosti e, koje će upravo to omogućiti. Zatim je bilo postavljeno pitanje o istraživanju u kojem trenutku e, treba učiniti dostupnima istraživačke informacije. Mi smo e, istovremeno analizirali uredbu, odnosno preporuke i e, htjeli smo vidjeti koje dijelove treba izmijeniti, koje se mogu preuzeti u direktivi. Mi smo tu bili skromni i predložili smo dvije obveze za države članice. Kao prvo, podaci koji su već na raspolaganju u javnim repozitorijima trebaju se moći ponovno koristiti za bilo koju svrhu. Sada postoje određene ograničenja, primjerice da se to može koristiti samo u istraživačke svrhe ili da se uopće ne može ponovno koristiti. Zatim, države članice imaju još jednu obvezu koja im je uvedena, a to je politiku otvorenog pristupa podacima, preporuka iz 2012. godine o znanstvenim podacima sastala je jedan, se, imala jedan članak koji je propisivao da države članice moraju imati takve politike, ali samo 8 od 28 država članica e, ima na snazi takve politike. Zato smo to odlučili učiniti strožim i to smo pretočili u direktivu. Kako to da nema nikakvih e, procedura za obrazovne ustanove? Zašto bi one trebale odgovoriti na zahtjeve? odnosno upite. E, pa to je povezano sa obvezama iz direktive, budući da je riječ o podacima koji su javno dostupni u repozitorijima. Nismo time obuhvatili koji podatke koji su već e, dostupni, tako da nema smisla uvoditi dodatne procedure za obrazovne ustanove, što bi ih samo opteretilo, a ne bi zapravo dovelo do nekih e, pomaka u praksi. Nadam se da sam odgovorio na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala. Hvala, mislim da ste vrlo obsežno odgovorili. A sada ponovno dajem riječ našoj izvjestiteljici. Izvolite. Hvala, ja bih zahvalila svim izvjestiteljima u Sijeni na vrlo korisnim doprinosima ovom nacrtu izvješća. Čini mi se kao da već postoji dosta velika suglasnost među pojedinim prijedlozima. Morat ćemo razgovarati o ograničenim naplatama, ali bih htjela samo potvrditi ono što je rekao predstavnik komisije, dakle što se više naplaćuje ponovno korištenje tih podataka, to će se više pomoći velikim tehnološkim kompanijama, kompanijama da zadrže svoj dominantni položaj na tržištu. A što se tiče inicijativa civilnog društva koje se temelje na otvorenim, otvoreno dostupnim podacima, kao što su Wikipedia i drugi, E, bit će moguće ponovno koristiti podatke koji su besplatni samo uz određene dozvole. Prema tome mislim da bi bilo vrlo dobro da pomno analiziramo sjajnu e, pripremu koju je komisija odradila u ovom kontekstu i mislim da bismo tako mogli imati što više podataka koji će biti besplatno dostupni ja ću već ovoga tjedna proslijediti nacrt teksta da se prevede i e, predložit ću ambiciozne rokove što će omogućiti odboru INKO da da svoje mišljenje odboru ITRE u što kraćem vremenskom roku. Slažem se s ambicijama Europske komisije da se ovaj prijedlog pokuša finalizirati tijekom ovog parlamentarnog saziva. Hvala da vremenski rokovi su vrlo ambiciozni. Vidim da ste za razmatranje nacrta mišljenja predvidjeli 11. srpanj, a rok za podnošenje amandmana bit će dan kasnije, a glasovanje bi se trebalo držati u listopadu na sastanku odbora, ako nisam pogriješila. I time ćemo zaključiti ovaj, ovaj ovu točku dnevnog reda kao i poslijepodnevni sastanak. Želim zahvaliti svima, posebno prevoditeljima. Hvala vam e, na trudu i vidimo se na sljedećem sastanku koji će se održati 11. srpnja. Želim svima ugodnu večer.